premijerom som i on je rekao da će pitanje migracija biti na dnevnom redu. Za zapisnik od 15. lipnja i usvojeni tekstovi su podijeljeni, imali e, primjedbi. Koliko nema, onda se zapisnik smatra usvojenim.